Prema e, pravilu 166 e, poslovnika odlučio sam zastupnike Korvin Mike i Buonano e, kazniti za smetanje ometanje sjednice 7. srpnja i 8. rujna, odnosno 6. i 7. listopada. Kazna se sastoji u uskraćivanju dnevnica za period od 10 dana, a također i u zabrani sudjelovanja u aktivnostima parlamenta i njegovih tijela također na deset dana. O ovoj odluci zastupnici su obavješteni prošli, odnosno pretprošli tjedan. Nakon toga gospodin Korin Mike Bonano su prema e, pravilu 167 proslovnika uložili žalbu. O toj žalbi će danas na večer odlučiti predsjedništvo. To proceduralno znači da će predsjedništvo da predsjedništvo može ukinuti moje e, odluke o kaznama ili ih može potvrditi. Mi ćemo o odlukama predsjedništva obavijestiti zastupnike i u slučaju da te odluke budu potvrđene o datumu stupanja na snagu. Želite li nešto reći, o ovoj temi ili o jednoj drugoj temi? O drugoj temi u redu to ćemo onda kasnije